na tome i sada dolazimo do glasovanja. Um Radi se o zaključku vijeća za uvođenje privremenih mjera u području međunarodne području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske. Kada govorimo o tom zaključku, imam tu čitav niz amandmana predamnom od e, kluba zastupnika EFDD. EFDD Vidjet ćete da kod ovog nacrta ovih je zakonodavnih zaključaka EFDD e, upravo zatražio suprotno. Dakle, ne budite iznenađeni. E, klub zastupnika ćete vidjeti na listi i usvajanja i, i odbijanja. Prvo dolazimo do članka 2 stavka 1 točka A. To je izmjena 5 e, EFDD poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 6, pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 7, isto tako poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Da su svi glasali. Zatvaram glasovanje. I to je odbijeno. amandman 8D. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. I to je odbijeno. Amandman 9D. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 10D, isto tako poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu su svi glasali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sada dolazimo do 11D, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Još sada amandman broj 4 poimenično glasovanje. Jesu svi glasali? Zatvaram. Odbijeno. Sada dolazimo do prijedloga komisije poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Da li su svi glasali? Zatvaram glasovanje. Petsto pedeset šest glasova za, e, dvadeset pet suzdržanih. Sada dolazimo do zakonodavne rezolucije Imamo sada amandman 3, više klubova zastupnika. Tko je za, pokažite. Tko je protiv? Tko je suzdržan? To je usvojeno. Broj 2, amandman 1, protiv, suzdržani. To je usvojeno. I amandman 2, za, suzdržani. To je usvojeno. Zakonodavna e, rezolucija, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Jesu sve kolege glasale. To je, onda zatvaramo. To je usvojeno. Dame i gospodo, zapisnik sjednice od 16. i 17. rujna ćete